U ime ALDE i socijaldemokrata sam dobio nekoliko zahtjeva za izmjenama i nominacijama u odborima i delegacijama. Nažalost vam to sada moram ovdje predložiti zato što do sutra nećemo imati zapisnika, a sljedeći zapisnik će biti u Strasburu. Prema tome to vodi do, zbog toga, pošto se ovdje ne radi zapisnik, možemo samo čitanjem na glas postići da su pravomoćne te nominacije. Inače biste te nominacije, ja bih, ne bih sad čitao kompletnu nominaciju, nego bih rekao da ćete nominacije naći u zapisniku. Ali sad moram čitati. Dakle, Karolina Zep dolazi u odbor za industriju kao i delegaciju za paritetnu skupštinu država AKP-u. Gospodin Nilsson ide u odbor regi. Ima li kakvu prigovor?